Passiamo ora alle dichiarazioni. Prelazimo sada na obrazloženja glasovanja. Dobila sam brojne zahtjeve obrazloženja. Možemo nastaviti do 14.45 kako bismo omogućili službama da pripreme nastavak sjednice u 15 sati, a sva ostala obrazloženja glasovanja će se moći izložiti sutra nakon glasovanja. Prelazimo na obrazlošenje glasovanja izvješća Zuber. Kolega Kuskjeri će govoriti u ime kluba i to na dvije minute. Je li gospodin Kuskjeri ovdje? Kolega Luan, dakle jedna minuta.